So welcome everyone. We will start today somehow quite U redu, započnemo. Kao prvo imamo prvu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ne vidim nikog kakvih prigovora, pa je to u redu. Zatim, točka dnevnog reda broj 2, to je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 20. veljače 2014. 24. veljače 2014. te 3. ožujka 2014. godine. Ako sam dobro shvatio, to je dakle odobreno. I sad možemo prijeći na glavnu točku dnevnog reda. To je razmjena gledišta sa litavskim ministrom financija i guvernerom Središnje banke Litve. Htio bih vam dobro dobrodošlicu, dakle ministra i guverneru na ovoj razmjeni gledišta što se tiče mogućeg uvođenja eura u Litvi. Kao što znate, Litva je sljedeća država članica za koju se smatra da će uvesti euro i to od 1. siječnja 2015. godine. Te zbog toga moramo saslušati naše goste i održati ovu razminu gledišta sa ministrom i guvernerom. Dok službenu odluku treba donijeti novi saziv Europskog parlamenta, Odbor za gospodarska pitanja vrši najveći dio pripreme što se tiče postupka. Ovaj pripremni rad je pod izvjestiteljem Wernerom Langeom i sada ćemo najvjerojatnije 7. travnja glasovati o tom izvješću u odboru, a nećemo proslijediti to izvješće na plenarnu sjednicu, već će imati jedan de facto mandat koji će morate potvrditi novi odbor za gospodarska pitanja, novi parlament i novi odbor za ekonomska pitanja će morate zatim se služno pozbaviti s tim dosijevom i to u jednom postupku hitnosti, e, najvjerojatnije u srpnju i usvojit će se između 14. i 17. srpnja u Strasburu. A gospodin Vedelangan je ovdje prisutan i pratit će ovu razmenu gledišta. Predat ću sada riječ e, ministru i zatim ću predati riječ kasnije još guverneru. Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da prvo prijeđem na najljepši jezik e, na svijetu koji poznam, to je moj matrin jezik litvanski. Dame i gospodo, pametani zastupnici. Imam veliku čast sudjelovati na ovom sastanku. Ovdje dolazim već za treći put, prva dva puta sam ovdje došao u svojstvu predsjednika Ekofina, to je dakle člana Ekofina. Predstavljam mali dio Europe koji je za mene vrlo bitan, dakle radi se o mojoj zemlji, Litvi. Litva je uspjela pokazati da je punopravna država članica. To je država članica koja je znala organizirati zadaće koje su joj predstojile unutar Europske unije, barem smo to isto tako vidjeli i u okviru Ekofina i sad vam želim reći da je Litva država članica koja u potpunosti može sudjelovati u svim dijelovima Europske unije koja je pristupila monetarnoj uniji Europske unije i će s time 19. država članica koja će uvesti euro kao nacionalnu valutu. To je vrlo važan korak za Litvu i to je vrlo važan korak i za cijelu tu regiju Europske unije. Moja zemlja, tako što činite sljedeći korak, želi isto tako napraviti da Europska unija bude snažnija i zbog toga želimo pristupiti eurozoni na način da smo s jedne strane otvorni, a s druge strane isto tako čvrsti. Neki podaci koje bih ja vam htio dati su sljedeći. Mnogo je informacija već unaprijed podijeljeno prije ove sjednice odbora za ekonomska pitanja. Zatim isto tako imali smo letke koje smo doveli sa sobom iz Vilniusa gdje smo imali glavne točke koje smo htjeli i u današnjoj raspravi naglasiti. Moja je glavna ideja koju bih vam danas htio prenijeti ta da je Litva po mom mišljenju spremna uvesti euro i pridružiti se eurozoni i da to neće značiti samo koristi za Litvu, već i obveze za tu državu, dakle za svaku državu koja želi biti dio eurozone. Eurozona je već dosta velika, imamo dakle 18 država u eurozoni, mi pokušavamo biti 19. država članica u eurozoni. Postoje mnogo obveza za države koje se pridružuju eurozone uključujući i sudjelovanje u Europskom mehanizmu za stabilnost i u bankovnoj uniji koje je trenutno u nastajanju, a i mi smo aktivno sudjelovali u njenom oblikovanju, ali su tako i dodatne zahtjeve za proračunskom kontrolom paketom od dvaju mjera, zatim imamo propise iz fiskalnog pakta i moram reći da još nismo napravili sve. Dosta toga još moramo izvršiti kao zadaće i tu mislim isto tako i na raspravu o e, specifičnim preporukama za pojedine države članice, e, pogotovo prvi dio koji se tiče samo fiskalnog područja i to je dio koji mi još uvijek moramo izvršiti. Fiskalna politika u Litvi je bila dosta ošta, ali i produktivna jer smo sa 10% deficita u 2009. godini spustili tu zadužnost na, po našoj procjeni, po procjeni Međunarodnog monetarnog fonda na 2,5% u 2014. godini. To su preliminarne brojke koje još uvijek nisu provjerene putem Eurostata, imat ćemo za to e, malo kasnije službene brojke. No, dakle, to pokazuje da je fiskalna politika prudencijalna, inflacija je umerena, Povjerenje u litvansku politiku se također održava i na tome što imamo dosta niske kamatne stope. Što se tiče naše budućnosti, mi smatramo da je uvođenje eura nešto što nije zadnja stanica vlaka. To je jedna stanica gdje bismo se trebali pripremiti za daljni gospodarski razvoj. I e, s te strane naravno imamo i kriterije iz Maastrichta koje ne znači samo da moramo biti usklađeni sa određenim brojkama koji su upisani u ugovoru iz Maastrichta u ovom trenutku već su tako i e, stvari koje se tiču održivosti. Mislim da imamo dobre dokaze o tome da mi želimo biti održivi što se tiče naših trenutnih e, politika tako što i dalje imamo aktivne političke mjere u raznim ekonomskim područjima, dakle područjima našeg ekonomskog razvoja. Imamo reformu u, na sektoru energije, to možete vidjeti u našim lecima. Jedan od glavnih projekata, jedan od ključnih projekata za nas su terminali ukapljenog prirodnog plina koji bi trebali biti završeni ove godine, i s time ćemo riješiti onaj problem sa monopolom e, opskrbe plinom e, od strane Gazproma, to je situacija koja imamo sada, zatim isto tako želimo naše energetske sustave priključiti na europske mreže, ali isto tako imamo program javno-privatne obnove građevina i to će riješiti velik problem za nas koji je spomenuti isto tako i u nacrtu izvješća e, kolege Vena Langena, dakle radi se o energetskoj učinkovitosti koja nije onoliko visoka koliko bismo mi to htjeli. No isto tako imamo dakle stvaranje jednog okruženja koje je povoljno za poslovanje. Tu smo učinili mnoge korake unaprijed što se tiče teritorijalnog planiranja i e, stečajnih postupaka. Počeli smo isto tako uvesti stečaj privatnih osoba, to je novost u Litvi. Zatim isto tako imamo amandmane što se tiče e, zakona o radu o kojem trenutno raspravlja parlament. Također što se tiče okoliša i, to, to mislim da će stvoriti još bolji bolje okruženje za poslovanje. Ali isto tako imamo razne reforme na strukturnom području, na primjer reforma e, za socijalna izdavanja. Socijalne sustave smo sada stavili u nadležnost općina kako bi one imali više kontrole o tome da se novac doista isplaćuje samo onima kojima je to potrebno i to se pokazalo vrlo učinkovito u pet općina, a sada smo proširili taj cijeli sustav na cijeli teritorij Republike Litve. Zatim mjere isto tako za poboljšanje upravljanje porezom, to je zadnja točka koju bih e, jako naglasio. Trenutno poduzimamo to, tu reformu na vrlo težak način, iako još ne uvodimo nove poreze kao što je to pisalo u, u specifičnim preporukama, no prihodna strana našeg poreznog sustava nam je vrlo važna i tu stavljamo sve moguće napore što se tiče samog prikupljanja poreza. Mogu vas uvjeriti da doista mislim da Litva ima dobru perspektivu u eurozoni. To, od toga ćemo imati velike koristi, to će poboljšati poslovnu klimu, to će pojačati naš gospodarski rast, a isto tako i naš glavni cilj, a to je poboljšati život naših građana. Hvala vam na vašoj pažnji, a sada, gospodine predsjedavajući, ako mi dopustite, možemo predati riječ e, guverneru Središnje banke Litve za neke tehničke detalje. Da, doista hvala vam. Izvolite, predajem riječ guverneru. Hvala. Uvaženi zastupnici, vrlo mi je drago što imam ovu priliku pružiti vam svjež e, aktualne podatke o stanju litvanske kog gospodarstva i financijskog sektora Litve. Ja vjerujem da će današnja rasprava doprinijeti tome da se stvorite jedno, jedno službeno gledište. Ja kao središnji banka ću se zadotočiti na ona pitanja koja su jako vezana s, sa mandatom središnje banke. Kao prvo ću govoriti o tome kako smo reagirali na gospodarsku krizu, zatim kako mi gledamo na stabilnost cijena, budući da je to u našoj nadležnosti kao središnjoj banci i zatim e, na posljedku kako izgleda financijski sektor. Litvansko gospodarstvo pokazuje dobar oporavak nakon gospodarske krize i pokazuje solidni rast. Razina prije krize što se tiče outputa će se preći ove godine. Rast BDP-a od 2009. godine je iznosio više od 15%. Glavni instrumenti strategije za rast su podupeti su tako raznim politikama što se tiče gospodarske fleksibilnosti. Gospodarski rebalans je podržan isto tako uz mjere za fleksibilnost tržišta proizvodnje, tržišta rada i bilanca tekućeg računa je dobra, konkurentnost je popraćena isto tako i prilagodbom troška rada. Oporavak je vodio prije svega sektor trgovine, a domaća potrošnja se isto tako znatno poboljšala prije svega krajem prošle godine i naravno ove godine. Realni izvoz iznosi 40 je 40% više nego što je to bilo e, na vrhuncu prije krize, nezaposlenost se gotovo prepolovila od e, vrhunca gospodarske krize, te se trenutno kreće oko prosjeka e, Europske unije. Postupci prilagodbe pokazuju da je gospodarstvo u Litvi dosta fleksibilno i da može djelovati pod sustavom fiksnih kamatnih stopa i isto tako se pokazuje da se mogu politike prilagoditi ukoliko je to potrebno. A sada nekoliko riječi o održivosti inflacije. Pritisak od eh, domaćih cijena je pod kontrolom i ispunjavamo kriterij cjenovne stabilnosti. Godišnja inflacija se smatra da će ostati na 0,7% u prvom kvartalu ove godine. Što se tiče srednjoročne održivosti, prognoza je više ohrabrujuća nego što je to bio slučaj u prošlosti. Učinkovita prevencija rasta u cijeni nekretnina ćemo osigurati putem makroprudencionalnih instrumenata. Učinak e, šokova na globalne cijene u Litvi je dosta visok zbog toga što imamo veliku razliku u cijenama hrane i sirovina što se tiče naše potrošačke košarice. No, putem obrnute konvergencije je ta, se ta razlika konstantno smanjivala. Kao što je ministar već predočio, imamo važne inicijative veznih uz politiku kojima želimo povećati raznolikost izvora energije, smanjiti ovisnost energije u isto vrijeme. Te inicijative tiču se obnove zgrada, LNG terminala, priključenje na europsku e, energetsku mrežu, isto tako razdvajanje mreže e, plina od drugih energetskih mreža, a još na posljedku nekoliko riječi o našem financijskom sektoru. Dok nemamo posebne konvergencijske kriterije što se tiče krhkosti u financijskom sektoru, kriza nas ipak podsjetila na važne povezanosti između financijskog sektora i e, realnog gospodarstva. Dok e, ocjenjujemo konvergenciju i e, isto tako moramo reći nešto o financijskom sektoru financijskim sektorom dominiraju tradicionalne banke za za privatne banke. To čini otprilike 60%. Banke se same financiraju putem pologa sa kreditima od 180%. Samo 3% pologa čine polozi od eh, osoba izvan Litve. Bankarski sektor je ima dobar kapital i dobru likvidnost. Ima dvostruko više kapitala nego što to traži Središnja banka Litve. A skoro sav kapital je od velike kakvoće, dakle 99% je tir 1 kapital. Krediti koji nisu se mogli naplatiti sve više opadaju i trenutno iznose oko 10,7%, dakle između 10 i 11%. Uvjeti za zajmove su se normalizirali i nema nikakvih velikih prepreka, a privatni, privatno zaduživanje u Litvi je drugo najniže u Uniji iznosi otprilike 43% nominalnog BDP-a. Smatra se da će se portfelj povisiti za oko 3% što se tiče pozemljivanja ove godine. Središnja banka Litve također ne vidi da postoje ograničenja što se tiče pozemljivanja na strani opskrbe. Mi u Litvi imamo imamo amortizaciju vezanu uz kreditiranje za banke, a Središnja banka Litve kao nadzorno tijelo će se isto tako priključiti europskom mehanizmu stabilnosti i to od prvog dana kada se euro uvede i e, budući da je financijski sektor u dobroj formi, imamo samo rezidualni rizik. Ovdje ću se zaustaviti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Hvala gospodine guverneru. Imamo dva govornika i e, naznačujem da zastupnici moraju reći točno kome, imamo dva gosta, tako da govornici moraju reći kome upućuju svoja pitanja. Prvo ćemo dati riječ koordinatorima kako bismo zatim krenuli raspravu. Gospodin Langen je prvi. Hvala lijepa. Ja bih e, prvo htio reći da se veselim što će, što je Litva podnijela zahtjev da pristupi euru. To je dobra vijest. Prije dvije godine su još mnogi e, raspravljali da li eurozona može opstati. To je sada vrijeme prošlo. Svaki novi član je vrlo dobro došao. U svakom slučaju ću dati odgovarajuću preporuku, o tomu ćemo raspravljati. Hvala lijepa na izvještajima. Ovo je, imam najnoviji izvještaj MMF-a od početka ožujka, on je jako pozitivan. Litva je ispunila ciljeve koji su zadani što omogućuje e, e, ulaz u euro bez e, problema. Neke brojke su još problematiče što ne možemo točno utvrditi. Postavit ću nekoliko pitanja. Nadilaženja krize financijskog tržišta, ako sam dobro informiran, Litva je 2009. godina imala veliki pad socijalnog proizvoda od ali to je vrlo brzo nadoknadila. Istovremeno mm, je je bila e, postojala razlika između e, proizvodnosti i e, plaća. To je općenito problem Južne Europe. I kako ste to postigli u svojoj zemlji da, je, da ste ove probleme nadišli? To je prvo pitanje. A drugo pitanje je, ona se tiče guvernera, ono se tiče guvernera i bankarstva, eh, bankarskog gospodarstva, ne, to ne, ne zovem industrijom jer tu se proizvodi besmisao, bankovni sektor jako ovisi o skandinavskim bankama. Kako si predstavljate kako će skandinavske, a naročito e, švedske banke reagirati na ulaz u euro. E, Švedska nije članica eurozone. E, to je politička odluka Švedske. A Švedska bi zapravo trebala biti članica eurozone. Ona je zemlja sa pravilima izuzeća. Ima Imate li posebnih problema u Litvi zbog dominacija skandinavskih banaka? To e, prvo pitanje za ministra financija, drugo za guvernera. Prvo će odgovoriti ministar, onda guverner. Hvala. Mm, e, Hvala vam na ovom vrlo važnom pitanju. Da, situacija sa E, plaćama na tržištu rada je za nas vrlo važna i to iz jednostavnog razlika. razloga. Mi sebe i dalje smatramo e, kao zemlju sa jeftinom radnom snagom. Može se ustvrditi da je naša radna snaga dosta jeftina. Naravno, postoje zemlje u svijetu koje imaju jeftiniju radnu snagu, ali e, kada usporedimo visoku razinu obrazovanja koju smo naslijedili iz priješnjih vremena, naša radna snaga i cijena naše redne snage e, jest e, adut e, za našu zemlju. I pitanje je kako iskoristiti tu radnu snagu na najbolji mogući način. Mi smo zaista prije krize imali nekontrolirani rast plaća Ponekad je taj rast e, bio u dvoznamenskastom postotku, ali to je bio slučaj i u nekim susjednim zemljama isto. Međutim, e, da, definitivno se radilo o visokom rastu. Zatim e, postoji unutrašnja devalvacija. To je bio vrlo bolan proces mi smo vezali e, litas za euro 2002. E, e, godine. Prije toga je bio vezan za dolar. I to se pokazalo kao vrlo efikasan instrument za naše gospodarstvo. Međutim, s druge strane, nismo imali izbora, nego smo morali smanjiti plaće i u privatnom sektoru, a i u e, javnom sektoru. U javnom sektoru smo naravno e, imali e, čekali odluke Ustavnog suda o načinu na koji bi se smanjile plaće i mislim da u drugim zemljama eurozone i drugim zemljama Europske unije jest E, bi bilo dobro za sve te zemlje napisati kao svojevrsni priručnik za internu devalvaciju. E, mi smo imali e, dvojaku prilagodbu u javnom sektoru. U nekim su poduzećima se rezale plaće svima i sada se to pokazalo kao najefikasniji e, instrument i litavski gospodarski subjekti su tu naučili vrlo korisnu lekciju naravno mi i dalje učimo e, lekcije od ove e, krize i trudimo se kako najbolje znamo e, primijeniti e, ono što e, smo naučili za dalji napredak. Sada mislim da možemo reći da će nominalni rast plaća iznositi od 4 do 5 posto i s tim smo vrlo zadovoljni znači u oba sektora a to bi trebalo biti popraćeno i rastom e, produktivnosti. Mislim da ovdje isto tako bi e, se javni sektor trebao unaprijediti energetsku efikasnost proizvodnje stvaranjem e, boljih uvjeta za stjecanje visokog obrazovanja ne samo u Litvi nego i u cijeloj Europi. I mislim da je usvajanje eura još jedan čimbenik u da će biti još jedan čimbenik u unapređenju e, situacije na tržištu rada, te će e, se time postići veća konvergentnost e, našeg tržišta rada sa europskim prosjekom. Hvala vam. Da, što se tiče e, dominantnog položaja skandinavskih banaka u, u Litvi, e, to je vrlo zanimljiva e, situacija. Znači, kao što sam već rekao, 90% naših banaka je u vlasništvu skandinavskih banaka, što znači da tri E, najveće podružnice ako se e, ako postanemo e, dijelom eurozone i dijelom jedinstvenog nadzornog mehanizma znači te tri naše najveće podružnice će biti pod nadzorom Europske centralne banke ali mogu reći da imamo iskustvo vrlo dobre suradnje nadzora u Litvi i u skandinavskim zemljama u posljednjih deset godina, recimo deset godina, smo e, uspostavili jedan, rekao bih, jedinstven model nordijsko-baltičkog nadzornog mehanizma za banke. Točnije, konkretnije, mi nadziremo vlastiti financijski sustav i glavne banke skupa sa kolegama iz Švedske što znači da nakon e, pridruživanja jedinstvenom nadzornom mehanizmu e, nastavit ćemo provoditi ovakav model, naravno e, za stolom će sjediti i Europska središnja banka. Hvala guverneru, a sada dajem riječ gospodinu Padi iz redova socijaldemokrata. Et, et... Dobar dan. Vrlo sam ponosan eh, što eh, sam danas ovdje. Eh, oduševljen sam s činjenicom što postoje zemlje Europske unije koje mogu ispuniti svoje obaveze, ispuniti očekivanja bez obzira na poteškoće. Litva je bila blizu e, kriterija, zadovoljavanja kriterija za euro u 2007. godini. Međutim, u međuvremenu je se dogodila kriza, a Litva je uspjela prebroditi teška vremena i oduševljen sam što je Litva spremna za euro i da će uskoro sve tri baltičke države biti članicama, postati članicama e, eurozone. Moje pitanje odnosi se na e, to kako e, obični ljudi u Litvi e, misle, što, što oni misle o ovome, što kaže javnost u Litvi. Jeste li isto tako razmišljali o riziku rasta cijena? Koje mjere planirate poduzeti s ciljem sprječavanja rasta cijena? U Estoniji i Latviji postoji aspekt sigurnosne politike koji je povezan sa usvajanjem eura, e, odnosno uvođenjem eura i mislite li da će u svjetlu događaja u Ukrajini entuzijazam e, litavaca biti veći e, u pogledu uvođenja eura? U svakom slučaju e, stvarno sam zadovoljan i sretan i zahvaljujem vam na e, ogromnim naporima koje ste postigli i socijaldemokrati vas u potpunosti poduporu. Hvala, hvala vam na ovim lijepim riječima e, koje ste upucili nama, vašim bliskim susjedima. Zaista je važno da tri baltičke zemlje budu dijelom istog ekonomskog e, podpodručja. Znači, Europska unija je područje, a eurozona je to podpodručje. Znači, važno je da, da sve tri baltičke države budu dijelom eurozone. I za nas je to još jedan razlog, to je to još jedan razlog e, zbog kojeg želimo što prije ući u eurozonu. Što se tiče vaših pitanja, E, obični ljudi, e, takozvani obični ljudi, odnosno e, javnost je oprezna. Ljudi su uvijek oprezni, ali mislim da ćemo uspjeh Estonije kada su 2011. 2012. godine 40, odnosno 45% javnog mnjenja je podržavalo euro, a danas, odnosno krajem 2013. E, 78% javnog mnjenja u Estoniji podržavalo je euro. Znači, Estonija je već e, profitirala od e, uvođenja eura. Mislim da je to vrlo dobar primjer i za Latviju i za nas i mi ćemo, se, mi ćemo nastojati prebroditi taj oprez javnog mnjenja, ali ne kroz propagandu, nego kroz kampanje informirana javnosti i to smo već počeli, završit ćemo s tom kampanjom u drugoj polovici 2014. godine. I mislim da ćemo s uspjehom unaprijediti e, javno mnjenje, odnosno mišljenje javnosti. E, postoji naravno, što se tiče e, rizika odrasta cijena, on postoji. Dobra vijest je da je e, jedna, od, jedna zemlja među našim susjedima uvela euro početkom ove godine, u siječnju ove godine i mi možemo e, na temelju tog konkretnog primjera ocijeniti jesu li cijene rasle ili ne. I e, građani Litve mogu sami otputovati u Latviju i vidjeti iz prve ruke je li došlo do rasta cijena ali naravno mi ćemo uspostaviti sustav kontrole. E, u taj sustav su uključene državne institucije, ali isto tako i udruge iz nevladinog sektora i e, dodijeljena su određena sredstva iz proračuna za nadoknadu troškova koje će te udruge imati za sudjelovanje u e, sustavu stroge kontrole Eh, promjena eh, cijena. Mi nećemo eh, zaustavljati rast cijena jer to ne bi bilo mudro sa gospodarskog stanovišta, ne, tu nema gospodarske logike, ne možete zaustavljati rast cijena jer biste u protivnom e, nakon tog procesa zaustavljanja rasta cijena imali visok brz rast, e, nekontroliran rast i to bi dovelo nepoželjne e, efekte na, na rast cijena, nego ćemo pustiti da cijene na prirodan način rastu, odnosno se razvijaju kao i prije ali ćemo omogućiti prilagodbu građana i gospodarstva na novu valutu i u tom smislu ćemo uvesti dvostruko e, iskazivanje cijena već od kolovoza prije samog uvođenja eura i e, to će trajati do šest mjeseci nakon uvođenja eura. Mislim da će to biti dovoljno. A što se tiče vašeg e, posljednjeg pitanja, ja možda ne bih rekao da ćemo mi ukrajinsku e, situaciju iskoristiti samo za unapređenje mišljenja javnosti e, o, euro, euru, ali naravno e, ono što se sada događa u središtu Europe će ljude nagnati da se zamisle nad time gdje žive, koja je to naša povijest, koje su naše aspiracije, naše težnje i koje su to naše vrijednosti i koja je to budućnost koja čeka Europu. Ja bih nešto rekao o perspektivama za budućnost. E, vidimo prognozu od 0,7% e, godišnja inflacija. E, naše brojke pokazuju da je moguća inflacija u 2015. može biti između oko 1,5% do 1,9%. Nemamo razloga da e, govorimo o velikoj inflaciji, visokoj inflaciji. Hvala lijepa. U ime Alde, da, riječ gospodinu Tamosi. Hvala lijepa predsjedniče. Ja htjelim, hoću zahvaliti predstavnicima Litve. Drago mi je da postoje zemlje u EU koje se žele pridružiti euro Znamo da eurozona, europodručje nije savršen svijet, ali trebamo ujediniti snage i možemo se vratiti kući i reći da e, postoje zemlje koje se jako trude da ispune kriterije za ulaženje u našu zajedničku valutu. Imam samo jedno pitanje. Htio bih znati što mislite o bankovnoj uniji kao što je sada isplanirana i zamišljena. Kao što je već rečeno, skandinavske banke koje su vrlo važne u vašoj zemlji, što mislite što bi bilo bolje za vas, kako se može e, poboljšati situacija, kako ćete se osjećati kao e, zemlja u europodručju. E, a znamo da vaše bankama dominiraju skandinavske banke. Još jedno pitanje. Htio bih također znati da li Litva primjenjuje e, fiskalni pakt i zlatno pravilo. E, možete li objasniti koje su vaše najbolje prakse na tom području? Hvala lijepa na ovom pitanju. E, ići ću redom. Prvo bankovna unija. Ja sam bio prisutan e, pri rađanju te ideje, ideje na, sa e, ministarskom vijeću, predsjedavao sam sjednicom. E, imali smo konsenzus, iako je kompromis bio težak. Sada znam da postoje teški trijalozi unutar Europskog parlamenta, ali Htio bih vam reći da ovaj proces e, gledam kao jedinstveni proces zakonodavstva u Europi. Prvi u povijesti, jer imali smo nekoliko puta već e, e, Eurogrupu plus gdje su sjedili ministri Europske unije plus ministri iz ne europodručja. Oni su raspravljali o međuvladinim sporazumima. E, znam da je e, za mnoge članove parlamenta to uzrokovalo sumnje. Formalno postoji e, tema da ministri odlučuju, da vlade odlučuju, to je međuvladina stvar. Opće mišljenje, neformalno mišljenje jeste da Europski parlament također treba biti uključen u te rasprave ova struktura dvostrukog e, e, stupa jedinstvenog e, mehanizma za sanaciju i likvidaciju banaka da će to funkcionirati. Moći ćemo dobiti sporazum s vama, svim ministrima, sa članovima Europskog parlamenta. Uključit ćemo i Europsku naravnu komisiju kao trećeg sudionika trijaloga Mislim da smo blizu rješenju. E, nečemu to jest što će biti od koristi svim državama članicama. Jedinstvenom tržištu kao cjelini, ali isto tako i e, stanovnicima Europske unije. Fiskalni kompakt, fiskalni pakt. E, da, da mi prenosimo taj fiskalni pakt u naše zakonodavstvo imamo već zakon e, o, fiskalnoj disciplini usvojen 2007. E, mi trebamo kontrolirati e, proračunske rashode tim zakonom. To nam je mnogo pomoglo i zaista funkcionira mi smo zahvaljujući tome mm, e, došli do trenda u javnom deficitu koji vidite u našim materijalima koje, smo vam podijelili. Od 9% 2009. E, to je palo na 2,9% e, i izbalansirani proračun za 2015. Naravno, moglo se učiniti i više. Mi sada stvaramo fiskalni okvir za općinsko financiranje. Mm, to moramo imati. To je mm, na, kraju godine možemo dobiti nepredvidive rezultate. E, ovaj zakon koji sam spomenuo ćemo dovršiti u jesen ove godine. E, fiskalni pakt će se transponirati u naše zakonodavstvo ove godine do kraja, e, prije no što se uključimo u europodručje. Možda će guverner još dodati nešto o skandinavskim bankama. Hvala. Kao što sam rekao e, ranije, nastavit ćemo sa sadašnjim modelom e, suradnje između e, nacionalnog nadzornog tijela i švedskog nadzornog tijela u, svim tim skupinama slijedimo model Europske središnje banke. To je funkcioniralo u našem slučaju. E, pa ćemo tom praksom nastaviti. Hvala. A sada u ime ECR-a gospodin Bokneš. Hvala predsjedniče. U ime evropskih konzervativaca i reformista također bih htio izraziti naše zadovoljstvo što se Litva pridružuje europodručju i zahvaliti e, litvanskom narodu za velike žrtve koje su podnijeli ne samo za vrijeme krize, već i e, tijekom posljednjih 24 godine kako bi se riješili nasljedstva Sovjetskog saveza. E, prilagodba i prijelaz baltičkih zemalja je, su bili mnogo teži nego što je to bio e, slučaj u srednjoj i istočnoj Europi. Ja sam Mađar, znate, da e, višegradske zemlje su imale bolji život, e, relativno govoreći naravno i ne sve, ali bar neke od njih. Iz te perspektive je vrlo pohvalno kad gledamo ono što se događa ne samo u Litvi već i u druge dvije baltičke zemlje u posljednjih 24 godine. Jedan aspekt koji trebamo rasvijetliti je eh, aranžman za eh, eh, valutni odbor. Kad zemlja se odrekne monetarnog suvereniteta na ovako težak način, onda eh, teret pada na politiku plaća, fiskalnu politiku, tržište rada i eh, tome slično. To su najteže strukturne reforme, pa onda treba istaći da budući ste eh, uspjeli zadržati taj aranžman za valutni odbor tako dugo, a da niste trepnuli okom, to zaista nadilazi E, sve ono što smo očekivali da će biti potrebno za izlazak iz krize. E, tu možemo naučiti važnu lekciju za cijelo europodručje. Litva, Latvija i Estonija su bile dovoljno hrabre da e, izvrše unutarnju devalvaciju. to je bilo potrebno jer su troškovi rada bili nepodnosivi a i nisu bili usklađeni sa troškovima proizvodnosti. E, sada treba ponoviti taj primjer. E, zemlja koja je uspjela to e, napraviti prije pridruživanja europodručju, to je zaista pohvalno i to je vrlo važna lekcija. Želim izraziti svoje divljenje. Pitanje je sljedeće da e, komentiram ono što je Werner napisao. Postoji samo jedan mali stavak ili samo jedna rečenica e, za, za vanjsku ravnotežu, za vanjske financije, a to je tekući e, račun i vanjski dug. Još jedna lekcija koju smo naučili iz krize europodručja jeste da tekući račun je važan. Prije su ljudi mislili da u monetarnoj uniji nema više takve stvari kao što je tekući račun, da je to samo statistička cifra, ali to nije slučaj. Vidimo da Litva kao posljedicu krize i prilagodbi koje je učinila sada može izbjeći e, i e, veliki fiskalni deficit iz istovremeno e, visok eksterni vanjski deficit pa nema o, mm, opasnosti od dvostrukog duga ali to se može vratiti važno je znati da tekući račun e, deficit tekućeg računa jer rast nije tako visok a Litva treba e, još nadognatiti ona treba dodatne investicije kada investicije budu porasle, onda ćete možda iskusiti malo veći deficit tekućeg računa e, ili e, pogoršanje tržišta e, kako ćete na to reagirati već smo iskoristili cijelo vrijeme za pitanja pa bih molio za kratkoću nemojte duljiti Ako izvjestitelj e, traži izuzeće, onda ćemo to prihvatiti. Hvala. Nastojat ću biti vrlo kratak i odgovoriti na ova pitanja. Pokušat ću odgovoriti na e, ova teška pitanja. Mislim da sada imamo sada još jednu dimenziju e, od, od 2008. prije krize. Što se tiče upravljanja mogućeg mođih mjehura u budućnosti, mm, sada imamo makropotencijalni mandat. To, to, to znači da središnja banka može vrlo brzo reagirati na sve promjene u, u našem gospodarstvu, naročito promjene u, na tržištu nekretnina. Kao što smo rekli, imamo obvezna pravila za e, dug prema dohotku e, i e, amortizaciji. Sada u parlamentu raspravljamo o tome da proširimo ovaj makrogospodarski mandat. Nadam se da ćemo dobiti jedan novi zakon koji će e, središnjoj banci dati dodašta ovlaštenja. To će se dogoditi u prvoj polovici ove godine. Imamo sve ove instrumente koji će nam pomoći da izbjegnemo moguće situacije koje smo imali u prošlosti. Hvala lijepa. Mm, ministar nema što dodati pa ćemo dati riječ gospodinu Besetu za zelene. Hvala gospodine predsjedniče, e, dobrodošli ministre i guverneru. E, svi se veselimo što se stvari dobro odvijaju i što su kriteriji za ulazak u eurozonu vaše zemlje e, da su pozitivno ispunjeni i naročito što ste dokazali e, političku volju e, priključivanju ovoj zoni. To nije područje, to je super područje e, što ste dokazali toliko pozitivnosti i to u trenutku kada je ukrajinsko pitanje tako teško i toliko nam taj damoklov mač visi nad glavom. E, Htio bih e, postaviti tri pitanja. E, prvo se pridružujem mojim kolegama od Pučana i Liberala o ovisnosti bankovnog sektora Litve o skandinavskih bankama. Vi ste već odgovorili gospodine guverneru imate model suradnje koje ste imali sa nadzornicima iz Švedske. Nisam sigurna da je to dovoljno da nas e, e, osigura od krhkosti e, vašeg bankovnog sektora mm, i ovisnosti od skandinavskih banka. Vi ćete pripadati eurozoni, a banke bankama će dominirati švedske banke. To pitanje treba produbiti. Željeli bismo znati da li radite na nekom sustavu koji će biti održiv. Drugo pitanje, vaš fiskalni sustav koji se zasniva na na flat tax e, sustavu, to je e, jedan jedinstveni sustav, to je sustav proizvodi ne samo ne socijalne nejednakosti, već može biti i neodrživ. E, za e, ravnotežu javnih financija. E, hoćete li se razviti postepeno prema standardima, progresivnim standardima o prihodima? I treće pitanje, budući da ćete ući u europodručje, što nas veseli, kako gledati na velike probleme europodručja, Kako E, kakvu metodu upravljanja vidite u tom e, euro području. Da li e, ste za mutualizaciju u području eurozone ili kako to zamišljate? Izvolite ministre, imate riječ. Hvala na vašim pitanjima. Mislim da ću pitanje vezano uz odnos bankarskog sektora sa Švedskom eh, predati guverneru, a što se tiče jedinstvene stope oporezivanja dohotka, taj sustav flat rate, tax, taj sustav smo imali već dosta dugo vremena. Imali smo mnogo političkih rasprava o tome da ga promijenimo. A istodobno jedno od pitanja za koje mi smatramo da treba promjenu je činjenica da ima malo više nego normalnih poreznih pristojbi što se tiče troška rada. Mislim da u budućnosti možemo vidjeti da se prijeđe na progresivnije oporezivanje. Zapravo mi imamo progresivno oporezivanje zato što imamo isto tako i neoporezivi dohodak koji je e, ustanovljen za sve radnike, no jedan progresivni sustav bi mogao biti uvezan ne tako da povisimo e, stopu oporezivanja visokih dohodaka, već e, da smanjimo stopu za niski dohodak. Pokušali smo učiniti korak u u vezi s toga ove godine, smanjili smo neoporezivi dohodak, a Litva je na neki način ovisna o tom sustavu. Neke osobe zarađuju više od 1,5 prosječnih plaća, sada neće imati koristi od neporezivog dohodka, na primjer. Dakle, imamo taj progresivni sustav, a da nemamo progresivnu stopu poreza. No, progresivne porezne stope su i dalje na našem političkom planu i mislim da postoji mogućnost da se i to promijeni u budućnosti. Što se tiče upravljanja eurozonom, s jedne strane vidim da postoji potreba poboljšanja tog upravljanja kako bi ono bilo učinkovitije, a s druge strane isto tako vidim i korake koje su e, su se poduzeli u proteklih nekoliko godina, prije svega što se tiče paketa od dva mjera, paketa od šesto mjera, zakonodavstvo što se tiče rane kontrole, projekata, nacrta nacionalnih proračuna i to su sve koraci u pravom smjeru. Kad kad na ekofinu vidimo da sustavi postanu toliko složeni da nas na neki način uvuku unutra, stoga moramo te, te postupke vrlo jasno razraditi kako ne bismo imali e, kolizije u vremenu. Ali mislim da nas sve to vodi doista ka boljem upravljanju. No, kako bi to postala stvarnost, mislim da će nam još trebati dvije ili tri godine. Za dvije ili tri godine možemo imati jako učinkovite sustave što se tiče fiskalne kontrole na području eurozone. Naravno, paralelno s time ćemo gledati za nekim novim idejama, novim mogućnostima kako da poboljšamo to upravljanje, no to je jedini način koji ja vidim e, ka napretku. Što se tiče udruživanju dugova, trenutno sam skeptičan što se toga tiče i to iz vrlo jednostavnog razloga. U Eurozoni smo imali dosta drugačiju situaciju 2007. godine kada je Litva propustila taj cilj, ali neke druge države su se uključile u Eurozonu i dobili su veliki uzmah putem jeftinog novca i to je se pokazalo dosta nezdravim za njihovo, njihova gospodarstva. To je još jedan rizik koji mi jasno vidimo u Litvi. Dakle, da nas ne omame jeftini krediti. Mislim da bismo uvijek trebali biti vrlo pažljivi i vrlo oprezni kada koristimo mogućnosti posuđivanja novca. Dakle, mislim da smo naučili te lekcije i da smo sada spremni ponašati se, kako da kažem, na odgovoran način. Hvala. Izvolite, gospodine Gurneru. Hvala. Ja bih htio dodati što se tiče vašeg prvog pitanja, koje je bilo više povezano uz financijsku strukturu švedskih banaka koje imaju podružnice u Litvi. Moram reći da nakon gospodarske krize iz 2009. godine, i tu govorimo o Litvi, smo imali velik porast u BDP-u i velik pad u PDP-u i financijski model švedskih banaka i njihovih podružnica u Litvi se promijenio na dosta dramatičan način. Prije toga su e, krediti iz e, podružnica tih švedskih banaka bili financirani putem banaka majki. A sada imamo model koji kaže da je podružnica ovisnija o domaćim polozima. Dakle, glavni izvor financiranja e, njihovih kreditnih portfelja i rasta kredita je iz domaćeg izvora. To su dakle polozi domaćeg porijekla. To je najveća promjena, ja bih rekao, u našem bankarskom sektoru. Dakle, ako usporedimo taj sustav sa e, razdobljem prije krize i sa trenutnom situacijom. Hvala vam lijepa, guverneru, gospođa Maletić. Pozdravljam ministra i guvernera i htjela bih na početku zahvaliti ministru na tekstu u mjesečniku mog ureda kojim je podijelio iskustvo i znanje u provedbi reformi u Litvi i hvala vam na tome s javnosti u Republici Hrvatskoj. Čestitam na dobrom vođenju fiskalne politike i upravljanju javnim financijama i zahvaljujući tome i odlučnosti u provedbi strukturnih reformi usmjerenih jačanju poduzetnika i tržišta rada ostvaruje se rast od. two thousand and godine i sigurna sam da ćete uspješno ostvariti cilj ulaska u monetarnu uniju od. two thousand and fifteen godine ovdje ste zajedno s guvernerom i vidim da se jako dobro nadopunjujete i zajedno odgovarate na sva postavljena pitanja. ono što mene posebno zanima je kolika je i kakva suradnja institucionalno između ministarstva financija i narodne banke litve između fiskalne i monetarne politike i imate li nekako formaliziranu tu suradnju institucionalno i programski? a posebno me još zanima unutar te suradnje jeste li imali zajedničke mjere prema otvaranju financiranja poduzetnicima i jeste li ih nekako zajedno u suradnji osmišljavali i provodili? hvala. Hvala vam gospođo Maletić, ministre. Hvala vam na vašem pitanju doista je bilo i meni zadovoljstvo podastati vam taj tekst. Vrlo smo detaljno radili na tome i drago mi je što ste ga toliko dobro prihvatili. Što se tiče suradnje, ne može biti interinstitucionalne suradnje, dakle formalizirane suradnje između vlade, ministra financije, unutar vlade i središnje banke u Litvi. Naravno, postoji odbor što se tiče uvođenja eura i to je e, jedna iznimka u tom smislu. Taj odbor se sastavlja od e, predsjednika vlade, ministra financije i guvernera središnje banke. Imamo dakako i dobru dobro neformalnu suradnju prije svega što se tiče teme uvođenja eura. No što se tiče zajedničkih mjera kojima možemo pružati podršku malim i srednjim poduzećima i tako dalje. To je pitanje gospodarske politike. A Središnja banka Litve nije odgovorna za to. To je isključivo nadležnosti vlada kao izvršne vlasti, ali isto tako i e, kao zakonodavca. Dakle, u nadležnosti parlamenta kao zakonodavca. Mislim da bismo trebali napraviti naš posao, a Središnja banka Likve ima vlastite mandate koji su vrlo konkretni mandati i možda bi guverner o njima mogao reći nekoliko riječi. Da, izvolite. Hvala vam. Što se tiče suradnje na institucijskoj razini između ministra financija i Središnje banke Litve. Naravno, Središnja banka Litve ima poseban, recimo, pravni status. Mi smo nezavisni od vlade. Mi smo dio udruge svih središnjih banaka eh, Europske unije imamo poseban status. U našem slučaju, u litvanskom slučaju, Središnja banka Litve je regulator, ona je nadzorno tijelo što se tiče financijskog sustava. I na tom području mnogo surađujemo s Ministarstvom financija. Što se tiče monetarne politike, kao što znate, trenutno imamo dakle, sustav od 1994. godine od valutnog odbora i to znači da e, je Litva što se tiče monetarne politike uvozna zemlja, dakle nemamo tu mnogo posla direktno s Ministarstvom financija. Što se tiče drugih pitanja, naravno kao što je ministar spomenuo, trenutno usko surađujemo sa Ministarstvom financija što se tiče fiskalnog odbora, jednog novog zakona koji se temelji na paketu od dvaju mjere, paketu često mjera i koji će stupiti na snagu najvjerojatnije od početka sljedeće godine. Dakle, mi tu vidimo našu ulogu unutar tog fiskalnog vijeća kao središnja banka i na tom području također surađujemo s ministarstvom. Hvala. Hvala, gospodin Simon je sljedeći Da, hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, vrlo mi je drago što vas opet vidim uh, ovdje u ovom domu i želim uh, još jednom naglasiti ono što su moji kolege već više puta rekli prije, koliko, smo mi dra koliko je nama drago što ste vi krenuli na ovaj težak put i što od 2015. godine želite postati članom eurozone. Ja želim isto tako reći da imam visoko poštovanje pred ovim naporima koji ste vi poduzeli u proteklih nekoliko godina kako biste se obračunali sa posljedicama krize koju ste danas isto tako detaljno predočili. Ono što me malo tjera na razmišljanje, to je jedan kolega rekao, to su brojke što se tiče odobravanja e, javnog mnjenja što se tiče uvođenja eura i tu vidimo da je većina javnosti protiv uvođenja eura. To me malo iznenadilo zato što opterećenja koja su nastala nakon reformi koje su uveli u proteklih nekog godina su bila vrlo visoka i sukladno tome mi bismo pomislili da neopravdano možda ili ne da ta dodatna opterećenja zbog uvođenja eura da će se smatrati manjim usporedili s onom što ste vi e, u prošlosti poduzeli, a ipak sada vidimo da je većina protiv uvođenja eura. Vidimo da želite uvesti monitoring što se tiče praćenja cijenja. iako ne želite direktno e, dirati u cijene, isto tako želite otvoriti jednu kampanju za podizanje svijesti što se tiče uvođenja eura. No moje pitanje ide još dalje od toga čovjek samo na vlastitom novčaniku, na vlastitom okruženju osjeća je li nešto dobro za njega ili ne. Što vi konkretno smatrate da će kratkoročno, ne dugoročno, da će se kratkoročno dogoditi što se tiče pozitivnih promjena koje će nastati putem uvođenja eura, a koje će zatim i svaki građanin moći osjetiti i što bi moglo promijeniti možda mišljenje vezano uz e, zajedničke valute. I još jedno, vrlo mi je bilo drago kada sam čuo da što se tiče SRM-a, što se tiče bankarske unije, da želite vidjeti veliku, veliku uključenost parlamenta u taj postupak. Znate kako se odvijala ta rasprava u prošlosti, znate koliko smo mi bili jako kritični što se tiče metode koja se trebala izabrati. Pri tome kako će se urediti jedinstveni mehanizam o rješavanju banaka, dakle taj dalji razvoj međuvladine metode. to čome bi me ovdje zanimalo kako vi, što se tiče budućih problema, smatrate da ćete kako ćete urediti odnose sa parlamentom. Dakle, imamo eh, jedinstveni mehanizam o rješavanju banaka, mehanizam stabilnosti, bankarsku uniju. To su sve metode koje nas udaljavaju od daljnje demokratizacije Europe. I stoga bi me zanimalo kako vi u načelu gledate na ove međuvladine metode i na taj način da se putem te metode dalje razvija e, ekonomska monetarna unija. A vi kao buduća država članica eurozone, mislite li da će se u budućnosti ponavljati ta metoda ili mislite da će se krenuti nekim drugim putem? Hvala vam, gospodine ministre. Da, vrlo složena pitanja. Naravno, uvođenje druge valute može donijeti neke kratkoročne učinke koje će biti ograničenog opsega. Mi govorimo o pozitivnim posljedicama uvođenja eura, tu prije svega mislimo na poboljšanju poslovne klime. To zapravo znači da već sada vidimo da ulagači od 1. sjeća 2015. godine imaju veće zanimanje za nas kao državu članicu eurozone, iako još uvijek nema zapravo službene odluke. Dakle, te kad se ta odluka usvoji, kad svi usvoju tu odluku, dakle, ECOFIN ministri, komisija, čelnice države i vlada, Europska središnja banka, ali da kako i vi, kao kao novi parlament u srpnju To poboljšanje u poslovnoj klimi bi trebalo zatim imati povoljnog utjecaja na sve i dugoročno. Naravno imamo kratkoročne uštede, tako što nećemo plaćati e, valutne kamate, tako što ćemo plaćati manje kamatne stope, tako što ćemo smanjiti rizik od devalvacije zbog povratka ulaganja i to će stići vrlo brzo, kratkoročno, već za sedam godina Europska središnja banka je procijenila da bi to moglo nam donesti 2 milijarde litasa, dakle 700 milijuna eura izravne koristi zbog uvođenja eura. Naravno, od toga trebamo oduzeti, dakle imamo koristi, ali od toga moramo oduzeti i neke rashode koje ćemo nužno imati zbog toga što moramo poboljšati e, informativne sustave i tako dalje. Dakle, postoje određene koristi. Kako će ih doživjeti ljudi, ja ne znam. Kratkoročni učinci će biti odmah kam, jeftiniji krediti za građane. Jeftinija plaćanja, kada smo imali kredite u nacionalnoj valuti koje su bile vezane uz unutarnje indekse. One će biti sada prenesene na Eurobor. No isto tako da ne morate mijenjati novac kada odlazite u bliže susjedne zemlje ili dalje u Njemačku, u Francusku ili neku drugu državu članicu eurozone. No, ja smatram da će se glavni koristi osjetiti dugoročno. Naravno moramo na neki način informirati ljude kako bismo uvjerili većinu njih da podrža ove mjere Imamo ovaj brojke su tako iz Estonije, 78% Estonaca je sada za, na primjer. I tu bih ja ispravio vašu formulaciju. Ta većina ljudi, ona nije protiv, oni su kritični. Oni su zapravo oprezni, oni nisu protiv ili za sačuvanje trenutne valute. Oni gledaju kako mogu poboljšati svoje živote i oni još uvijek ne vjeruju da se to može postići eurom. No mislim da ih možemo to uvjeriti. Drugo pitanje što se tiče jedinstvenog mehanizma rješavanja banaka i međuvladinih dogovora, tu bih naglasio da SRM nije isključivo međuvladin sporazum. To je samo ograničen, ograničen opseg i to je nešto što se treba poduzeti kako bi se osiguralo da cijela instrument radi, ali to je isto tako podložno trijalozima između vijeća parlamenta i komisije. I od iznimnog je značaja za mene da u cijeloj toj raspravi svi ti trijalozi o uredbi jedinstvenog mehanizma rješavanju banaka da se čvrsto povežu uz raspravu razvoj i oblikovanje međuvladinih sporazuma. Ja mislim da je parlament isto tako tu uključen u postupak. Hvala vam. Hvala gospodin Klinc. Hvala vam. Ja se dobro sjećam svog posjeta Litvi, svog prvog posjeta Litvi 2006. godine, kada sam se imao priliku sastati na sveučilištu u Vilniusu sa profesorima i studentima e, o uvođenju parlamenta, govorili smo o uvođenju, e, uvođenju eura. I tada se smatralo da je uvođenje eura imanentno, kriteriji su bili zadovoljeni, e,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 E, osim što su prognoze za inflacije bile nezadovoljavajuće i pokazalo se na kraju da je zaista tako i bilo. A to je bilo povezano sa, e, sa cijenama er, energenata. Međutim, danas imamo isto pitanje, isti problem. Vi e, uvelike ovisite o uvozu energe, energenata, posebice iz Ruske federacije. Ovih dana će čelnici Europske unije odlučivati o sankcijama protiv Rusije i konkretno ne znamo hoće li Rusija odlučiti za mjere odmazde. Ako se to zaista dogodi, opet biste se mogli naći u velikim ozbiljnim poteškoćama u pogledu dostupnosti e, energenata i naravno u pogledu cijena energenata. Moje pitanje je naravno imate li plan B za ovo pitanje, odnosno problem e, energetike e, i kako mislite osigurati da se vaše uvođenje eura e, neće dovesti u pitanje ovim e, nedavnim događanjima. Zatim moje drugo e, pitanje odnosi se na plaće u javnom sektoru. Već ste rekli da ćete uvesti progresivno oporezivanje u sljedećih dvije ili tri godine. Vaš plan je bio smanjiti razinu mirovina i plaća a Ustavni sud, koliko ja znam, je rekao nema šanse, to ne dolazi u obzir, to je protuustavno ili nezakonito i rekli su vam da ne smijete to provesti. Moje pitanje je sljedeće. Hoće li dodatni prihodi koje se nadate ostvariti promjenom e, porezne strukture, hoće li vam ti, ti prihodi e, e, hoće li ti prihodi biti isti kao i ono što ste mislili postići inicijalnim mjerama, onim što ste htjeli inicijalno uvesti kao mjere? Hvala vam na ovom pitanju. Nije samo da imamo plan B, nego smo u e, punoj provedbi tog plana. E, kao što sam rekao u uvodnoj izjavi, e, nadamo se da ćemo e, na kraju godine imati operativni e, terminal za ukopljeni zemni plin. Isto tako se namjeravamo povezati sa zapadnom Europom, sa Poljskom i sa Švedskom u pogledu električne energije ti, e, te mjere, ti koraci koje smo poduzeli i drugi koraci koje poduzimamo za cilj imaju to da se e, otarasimo te potpune ovisnosti e, o Gazpromu, ali i o uvozu električne energije iz Rusije. Mislim da ćemo u kratkom roku uspjeti se prebaciti na alternativne izvore odnosno na alternativne kanale e, opskrbe e, energijom, energentima i to je isto tako ima i e, političku, političku ulogu u pregovorima sa Gazpromom i sa dobavljačima s istoka. Mi, to je uključeno u našu strategiju i to isto tako stoji u Wernerovom izvješću i mislim da bi to trebalo uspjeti da bi taj naš plan B trebao uspjeti. Što se tiče ishoda unutarnje devalvacije e, koju smo, o, o kojoj smo već razgovarali, e, u pogledu mirovina, da e, dobili smo odluku Ustavnog suda da ne bi trebalo doći do smanjenja bez prikladne kompenzacije u budućnosti bez odgovarajuće kompenzacije u budućnosti, a naknadna e, odluka Ustavnog suda koja je e, objavljena pred tjedan ili dva je e, precizirala da kompenzacija se treba izvršiti naravno ovisno o sposobnosti javnog sektora, odnosno javnih financija da se to zaista i provede. To je za nas relativno dobra vijest to znači da možemo ova otvorena pitanja riješiti na pravilan, primjeren način i mislimo da je to dobar korak e, prema naprijed. Vidjet ćemo što ćemo poduzeti u narednim godinama kako bismo riješili ovo pitanje kompenzacije i morat ćemo se s time uhvatiti u koštac korak po korak, odnosno malo po malo. Ako se pokaže potreba za takvim mjerama u budućnosti, ali tu govorim zaista o dalekoj budućnosti i nadam se da do toga neće ni doći, ali neki će se možda složiti sa mnom, neki se neće složiti sa mnom, ali mi smo Ustavni sud je odnosno napravio razliku između mjera, e, između različitih načina rezanja plaća na legalne mjere i, i protuzakonite mjere proporcionalni, proporcionalni rezovi bi mogli e, biti provedeni u odnosu na, odnosno ovisno o financijskoj situaciji u Litvi, odnosno ovisno o stanju javnih financija. Nadam se da ćemo uspjeti u budućnosti riješiti takve e, potencijalne probleme. Hvala i na kraju e, gospodin Gligor. Gospodin Gigold. Von mir herzlichen ja bih također zaželio dobrodošlicu i čestitam vam. To je vrlo dobra novost za sve članove europodručja, to znači da europodručje raste, te signale ne trebamo pocijeniti. E, ove zabrinutosti koje su ovdje izražene su pretjerane jer ste već e, u e, e, mehanizmu tečajne stope i tu se neće puno promijeniti. Dakle, zabrinute su pretjerane, pa mislim da će i kod vas javno mišljenje da će se ono promijeniti. Da ste e, Njemce pitali da li su za euro područje i oni bi bili protiv u prošlosti, a sada su, je većina za euro područje. To se smiruje. E, kratko pitanje, e, već ste rekli da ste, da ćete pristupiti i zajedničkom nadzorodnom mehanizmu za banke. Fiskalni pakt tu ste već unutra. Što je sa porozima na financijske transakcije? E, bilo bi mi drago ako se i ovdje odlučite da tu e, se približite jačoj suradnji. E, kako stojite s time? Da li ćete ići u tom smjeru? Hvala Sven. Hvala vam i na lijepim riječima. Naravno da nam je jasno da mi već e, jesmo u eurozoni e, već dugo godina, odnosno od 2002. godine e, i stekli smo neko iskustvo postupanja u teškim vremenima i isto tako smo stekli iskustvo o tome što je opasno činiti u dobrim zlatnim vremenima i dobro je da smo to naučili. Što se tiče e, FTT-a, nismo promijenili službeno stajalište. Nije došlo do formalne primjene za e, unaprijeđenu suradnju. Mislim da u e, narednim mjesecima će se ovo pitanje e, poreza na financijske transakcije, odnosno FTT-a, e, dodatno raspraviti. E, vidio sam da je to na programu Grčkog predsjedništva otprilike u svibnju. Znači, razmotrit ćemo napredak po ovim pitanjima. U tom trenutku, koliko ja znam, napredak je vrlo spor, vrlo polagan. i svi ćemo morati e, si postaviti pitanje kako dalje, što, što dalje, ali litavska vlada još uvijek e, nije zauzela formalno stajalište. Hvala vam, guverneru, želite li što dodati? Ne, onda na kraju dajem e, riječ gospodinu Langenu. Kratko pitanje, kolega Gigol me na to uputio sa 19. članom nastupaju uvjeti za vijeće e, guvernera e, Europske središnje banke. E, Ta će se broj smanjiti, to je ispravno, to će biti tema za budućnost financijskom ministru. Da li imate veće rasprave, da će se broj smanjiti? Pet E, članova imaju samo četiri e, koji imaju pravo glasa, a manje imaju još manje. Kako ćemo taj ritam promijeniti? Da li će se to mijenjati svaki mjesec? Kako će se to urediti? Uh, uh, Evo ministre, možete odgovoriti na ovo posljednje pitanje? Zapravo prvo ću možda dati e, riječ guverneru, pa onda vi možete zaključiti. Hvala vam, ovo je e, vrlo dobro pitanje, a moj će odgovor biti kratak. E, guverneri bez prava glasa e, neće biti ostavljeni bez glasa, odnosno neće ih se ušutkati. I mislim da je to načelo koje će isto tako vrijediti i u budućnosti. Svi možemo očekivati da će se odluka o našem uvođenju eura e, temeljiti o e, konvergenciji e, sa kriterijima i da će tu odluku donijeti sve zemlje članice. E, znam da većinu odluka Europske, e, zajednice e, da se donosi na temelju konsenzusa. Hvala ministre, želite li nešto reći za kraj? Možda imam samo 20 sekundi na raspolaganju. Htio bih zahvaliti poštovanim članovima Europskog parlamenta, e, našim zastupnicima, onima koji nas predstavljaju u Europi. Ovo je najviše predstavničko tijelo u Europi. I zato je vaša politička potpora za nas vrlo važna e, i od vas e, kao pojedinaca, ali isto tako je vaša politička potpora kao tijela e, za Litvu vrlo važna u pogledu uvođenja eura i nadamo se da će tu političku podrporu imati i sljedeći saziv parlamenta. Mislim da će glasovanje o e, našem uvođenju eura se odviti u srpnju i ovo je malo škakljivo jer u prvi, e, prvi, prvi put da se to događa u povijesti eurozone da raspravlja jedan saziv, a odlučuje sljedeći svi članovi novog parlamenta, ja se nadam, će glasovati po savjesti i u nadi da će e, se sve odviti u najboljem redu u pogledu i da ćemo postati 19. pouzdana e, zemlja partner u eurozoni. Zato vam zahvaljujem i računam na vašu političku potporu. Hvala gospodine ministre, hvala gospodine guverneru. Sada ćemo e, napraviti kratku stanku prije nego što e, pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. we move on, Mr. Langen. Are... Evo, e, nastavljamo, gospodine Langren. Werner? We move on to next item of the agenda point. Prelaz... E, moguće uvođenje eura u Litvi. Naš izvjestitelj je gospodin Langen. Werner, imaš riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, imali smo mogućnost da razgovaramo sa financijskim ministrom i guvernerom banke, središnje banke vi već imate moj izvještaj neko vrijeme, on je već preveden na nekoliko jezika. E, na trećeg ovog mjeseca je bio službeno gotov. E, tu u izvješću stoje osnovne stvari o kojima smo već e, razgovarali sa jasnim da za uvođenje eura, za pridruživanje Litve. Imamo probleme s datumima datumi koji datumi, e, podaci će biti e, dostupni tek u svibnju a po svim podacima koje imamo e, prije no što smo ovdje raspravljali imali smo je već bilateralne razgovore sa gospodom koje smo čuli po podacima će se ekonomska situacija u Litvi dalje stabilizirati Nemamo povoda da, mi, da sumnjamo da će zimska prognoza, će, da će se ona potvrditi u proljeće. Možemo dakle, poći od činjenice da je Litva na putu za, prema euro, da će ona još i dalje napredovati. Mm, naravno, zbog izbora, mi smo sada prije naše zadnje sjednice, 7. travnja, moramo doći do zaključka i to predati sljedećem sazivu parlamenta. To je objektivna teškoća, e, to znači da imamo kratki rok za amandmane e, koji treba predati ovaj tjedan. E, mislim da tu imamo konsensus što se tiče volje klubova da pozitivno prati e, put Litve u europodručje i da tako e, glasa. Moj prijedlog je da, da na osnovi uh, nacrta prijedloga damo amandmane. Da li trebamo sastanak u sjeni, to će ovisiti o amandmanima. Možda možemo sve integrirati, inače to moramo još održati o ovom izvještaju e, želim dati neke kratke primjedbe. Uvođenje će dobiti potvrdu kako sada stvari stoje. Po, e, Litva je ispunila sve kriterije e, s obzirom na konvergenciju. MMF je također dao pozitivno mišljenje, dalje pozitivne podatke pristup euro području što se tiče podataka ne, uopće ne dolazi u, u pitanje. Imamo nisku stopu inflacije. Nakon 2007. E, imamo jasne stope rasta. E, nezaposlenost se smanjila, nema napetosti u e, tečaju između litasa i eura Eh, on je već od 2002. povezan sa eurom. Nominalna eh, kamatna stopa je niska. Mastriški kriteriji su ispunjeni, nema makroekonomskih problema. Eh, litavski parlament je već promijenio neke zakone u početkom godine. Što se tiče praktičkog uvođenja eura, tu nema problema. Sve je u okviru vremenskog rasporeda postupci zbog e, prevelikog e, e, proračunskog deficita su u tijeku ovisnost o energiji, o uvozu energenata, tu također postoji plan smanjenje te ovisnosti o uvozu je također u, u tijeku rasprave. Komisija je također, e, e, tu su, ukinute su, zatvorene su dvije nuklearne e, centrale. Mm, to se može, reaktori su imali proizvodnju od 12.000 megavata, mm, dali su velik doprinost opskrbi energijom. Eh, je jedan, prva eh, tvo, eh, je nuklearka zatvorena 2006. a druga 2009. I sjećam se još živahno na izjave od zelenih je bila gospođa Hansworth prisutna. Ruski voditelj nuklearke koji je, je skoro plakao Evropska unija je Eh, uložila 300 milijuna eura u sigurnost eh, nuklearke, a prije smo imali eh, pro nuklearku 30 poziva na neke incidente. Sada više nema uopće takvih incidenata, a sada to voljeno dijete koje smo njegovali godinama se zatvara. A u trenutku kad je konačno sve funkcioniralo. Treba pojasniti da e, na Baltiku e, ta odluka nije naišla na opće odobravanje. E, naravno da je to povećalo ovisnost o energentima iz Rusije. Taj, to se više ne može promijeniti, to je bila odluka. Ako to kritično promatramo, moramo se E, moramo to uzeti u obzir, taj rez. E, pod točkom 15 imamo e, privremene podatke jer novi podaci nisu bili dostupni po najnovim podacima Europske središnje banke imamo mali pad likvidnosti. Guverner je nam je saopćio danas da je likvidnost dobra E, sada e, e, najnovih najnoviji podatak je 41,2%. Vidimo da je nastupila stabilnost što se tiče mišljenja javnosti. Ljudi su malo oprezno skeptični. Ako kad počne kampanja obavještavanja, a što prije to bolje, kad će E, stanovnici postati svjesni e, svih e, prednosti uključivanja u euro, naravno s obzirom na situaciju u Rusiji, to onda možemo zanemariti kao problem. To jest možemo ga možemo pretpostaviti da će javno odobravanje porasti. A što se tiče odnosa s Rusijom, Litva je to učinila drugačije nego Latvija i Estonija. Ona ima veću, e, o, Litva i e, rusko stanovništvo je je dala e, rusofonima litavsko državljanstvo pa je tamo situacija bolja nego u drugim dvijema baltičkim zemljama. Ja stoga preporučam e, e, svim srcem da e, kažemo da za pristupanje Litve euru. Evo imamo socijaliste, gospodin Kadar ima riječ. Alde, gospodin Temosa. Da. Nadam se i htio bih vidjeti da bilo bi dobro da se svi e, članovi Europske unije tako čisto pridruže euru. Stoga mi podržavamo e, ovaj izvještaj i pridruživanje Litve e, europodručju. Nama mi želimo reći da na vaš izvještaj, nadamo se da je sve u redu. I Zahvaljujem na izvještaju. Hvala lijepa. Sada za zelene, gospodin Veset. Hvala lijepa. I mi dijelimo ovu analizu izvjestitelja Lit Litva je e, sasvim spremna da se pridruži euro području i zahvaljujemo izvjestitelju na njegovom radu i prikupljanju podataka o naporima Litve da udovolji kriterijima. E, s tim u vidu e, još ostaje jedan problem – E, već ste o tome e, već ste o tome, na tome insistirali u izvještaju, to je pitanje. E, imamo do, dojam novog kriterija konvergencije, to jest nuklearke bi trebale ponovno proraditi da bi se Litva može, mogla pridružiti europodružju. E, za nas e, e, nuklearke nisu u pitanju u pridruživanju. To, to uopće nije tema naših rasprava. Izvještaj da je ključnu važnost nuklearnim centralama u, u Litvi energetsko pitanje se postavlja u Litvi kao i mnogim drugim zemljama. Tu se radi o tome da moramo ići prema rješenjima e, međupovezanosti e, e, elektroenergetskih sustava. Moramo postići bolju energetsku učinkovitost. Moramo iskoristiti da iskoristimo ovaj e, moment u ulaska Litve za nuklearni program, mislim da je to kontraproduktivno. Mi ćemo predložiti amandmane kako bismo imali uravnoteženiji pristup energetskom problemu. Također bismo željeli da izvještaj se referira i na pitanje emigracije koje mladih ljudi, iseljavanja mladih ljudi. 600 e, tisuća ili 500 tisuća mladih Litvanaca je napustilo zemlju posljednjih godina. E, um, e, cjelokupno pitanje pristupanja Litve nije upitno, ali se bunimo protiv ovih dodatnih kriterija, to je pitanje nuklearki je Gospodin e, Pada ima riječ. E, mislim da sam objasnio svoj, e, svoje te mog klupa u mom pitanju ministru. Podržavamo ovaj izvještaj Ministar je objasnio litvanski, litavski položaj e, i stav o energiji. Oni e, sada uvoze obnovivu e, energiju, rade na terminalu za ukapljeni plin za ovu rusku zajednicu e, Litva ima manje e, ruskih državljanja e, Rusa nego ostale dvije baltičke zemlje. Gospodin Lange. Dakle, kolega Zeleć me potpuno krivo shvatio. Niti u izvješću, niti bilo gdje drugdje stoji da je nuklearna energija jedan preduvjet. Ja sam samo molio za razumijevanje da pitanje energetike ne možemo tako jednostavno riješiti zato što smo dvije nuklearne elektrane zatvorili, ni više ni manje, dakle to nije dovoljno. Kako će u budućnosti Litva i sve baltičke zemlje osigurati svoju opskrbu energijom, to moraju odlučiti one same i tu ništa ne stoji u izvješću, ništa o tome. Ja sam samo rekao da ovisnost o ruskom dovezu plina da je da se povećava od kad su ove nuklearne elektrane ukinute i stoga moramo imati razumijevanja za e, tu situaciju u, na, području cijelog Baltika. Ja samo nisam htio tu reći da je Europska unija sudjelovala na neki način u toj posebnoj teškoj situaciji vezu energetiku i zbog toga sam to napomenuo u točki broj 12. To je to, dakle, ni više ni manje. Drugo, što se tiče mladih, još jednom sam provjerio u osnovne informacije o Europskoj uniji u prvom e, kvartalu 2016. godine Litva ima najvišu stopu završetaka škole u Europskoj uniji, 92% kod žena, e, krivo, dakle 92% kod muškaraca, 94% kod žena. Dakle, visoka razina obrazovanja je naravno dalo mladima poticaj da u teškoj gospodarskoj situaciji nakon 2004. godine krenu i ocele se u druge države članice. Ja sam uvjeren u to, a to vrijedi i za druge baltičke zemlje, da, da će to ponovno dovesti do povratka mladih čim se gospodarska situacija popravi. To je dakle privremeno stanje koje neće ostati tako dugoročno i stoga sam i po tom pitanju optimističan. Hvala vam. So, will... Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 23. ožujka, a razmatrat ćemo ih 7. E, travnja e, na odboru, na sastanku odbora Ekon. Za sada još nije e, predviđena rasprava u plenarnoj, e, u sjednici. E, sada nam slijedi gospodarski dijalog i razmjena stajališta s Pjerom Miskovićem, odnosno ispričavam se, to je već po četvrti put odgođeno i zato smo došli do kraja današnjeg sastanka. Hvala vam, sutra se vidimo u devet ujutro i E, i raspravljat ćemo o pristupanju Hrvatske konvencije od 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća. Vidimo se sutra. Hvala svima.